1. Nisam zaprimio nikakav zahtjev za izmjenom dnevnog reda, niti današnje sjednice, niti sutrašnje sjednice. Za srijedu pak klub zastupnika ECR zatražio je da izjava koja se odnosi na komisiju i pozivanje na članak 50. bude prioritetna rasprava i da se održi ujutro. Zatražim dajem riječ gospodinu Lunesu. Hvala. Uskoro će početi najvažniji pregovori koje Europska unija ikada imala u tijeku cijelog svog postojanja. Radi se o pregovorima o Brexitu. Većina zastupnika želi da e, čvrsto stojimo na našim stajalištima u odnosu na Veliku Britaniju i na vijeće, bez obzira iz kojih klubova dolazimo. A prošli smo tjedan čuli da je imenovan gospodin Giver Schofstad koji će zastupati e, Europski parlament na tim pregovorima. Čudi me da o tome uopće nije bilo rasprave to nije demokratski postupak. Kako e, možete tvrditi da ste demokrat kada se na ovako nedemokratski način imenuje pregovarač. Uvjeren sam da će gospodin Verhofstadt biti prvi koji će prihvatiti da se o njegovu imenovanju raspravlja u parlamentu. Hvala lijepa. Tko se želi izjasniti i govoriti u prilog u, u E, u, dakle govoriti u prilog e, tog prijedloga. Gospodine predsjedniče, želimo podržati zahtjev kluba ECR. Ne mogu vjerovati da je konferencija predsjednika odabrala gospodina Verhofštata da u ime Europskog parlamenta pregovara o Brexitu. Već šest godina zastupnik sam u ovom parlamentu i slušao sam njegove izjave. On nije prijatelj Britanije. On je zadnji put govorio kako moramo biti smirani, kako svi moramo imenovati neko ko će smireno o tome raditi. Imenovanje gospodina Verhofstata nije dobro niti za francuske poljoprivrednike, niti za britanske proizvođače automobila. Zato vas molim da ponovno razmite tu odluku i da date dakle to na raspravu za nekog ko će više biti primjeren za to mjesto. Članak 50. je onaj koji je trebao na kojeg treba pozvati jedna od zemalja članica do toga nažalost nije došlo. Ne znam kako moramo o tome raspravljati o ovom vašem zahtjevu, ali sada gospodin Gonzales Pons želi govoriti protiv eh, zahtjeva. Gospodine predsjedniče, nije mi jasno da li se ova rasprava odnosi na primjenu članka 50. O, gospodinu Verhofstadtu, a traži se dakle da ovdje govorimo o nečemu što, na što se još nije pozvalo, prema tome to nema smisla. Nadalje, e, britanska vlada zatražila razdoblje od dvije godine da razmotri hoće li se pozvati na članak 50. A mi ovdje sada moramo neke stvari rješavati u dva dana. Nadalje, čini mi se vrlo ležerni da se u dva dana parlamentarne rasprave mora raspravljati o ovim pitanjima. To uopće nije na razini teškog problema koje mora rješavati Europski parlament. Ja mislim kada sam postupak bude pokrenut, onda će o tome parlament raspravljati, jer morate se bolje organizirati želi, te da parlament raspravlja o članku 50. A još nije potegao taj članak 50. A <clears throat> e, Ovdje će se danas u jednoj drugoj dvorani govoriti o imenovanju za novog britanskog povjerenika. Odlučite se kako ćete postupiti, u svakom slučaju treba izbjeći nesuglasje. Hvala. <clears throat> E, moramo dakle kada se izrazi ovakav zahtjev mora se dakle glasati poimenično. E, gospodine Linez, vi morate isto se tako pome pozornuti. Otvaram elektroničko glasanje. I jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. zahtjev je odbijen. Za srijedu imamo još jedan zahtjev klub zastupnika socijalista i demokrata vezano za politiku vijeća o reindustrializaciji i e, to vezano za e, trenutne situacije u tvrtkama Caterpillar i Alstom. Želi se da raspravu, nakon rasprave o, e, uslijedi rezolucija i e, tim zahtjevom se traži da se do 24. odgodi o, glasanje. Gospodine Pitela, izvolite. Zaista smo izuzetno zabrinuti. Kriza u tvrtki Caterpillar u Belgiji i Alstom u Francuskoj su vrlo ozbiljne. Na tisuće i tisuće zatvaranja radnih mjesta moramo raspraviti i globalno raspravljati o ovakvoj situaciji u Europi i moramo vidjeti što možemo napraviti protiv tako problematičnih efekata. A sada gospodin Štas se javlja i govori u prilog ovom zahtjevu. Hvala. Drage kolege, pitanje socijalista i demokrata koju je formulirao gospodin Pitela čini se izuzetno ispravno. U Valoniji u e, mjestu Charleroi radi se o pravoj katastrofi jer e, na kocki je preko 2000 radnih mjesta a osim toga i mnogo dobavljača Prema tome e, mora se mnogo toga učiniti. Zna se da je Caterpillar e, tvrtka koja ima velike profite i koja dionicima isplaćuje sve veće i e, veće dividende, a sve to na grbači samih radnika. Zato mi u potpunosti podržavamo zahtjev socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Sada kolega Kazas želi govoriti protiv ove E, ovih zahtjeva. E, ovo je zaista teška situacija. Slažemo se s činjenicom da se o tome treba raspravljati, ali moramo prije toga prikupiti dovoljno informacija. Za sada ih nemamo dovoljno. Mislim da ova rezolucija za sada se ne bi trebala pokrenuti. Složem se s time da o tome moramo raspravljati. Imamo već iskušane metode i Znamo da se može posegnuti i pozvati na fond za globalizaciju kada za to dođe vrijeme. Međutim, e, nismo zadovoljni ovakvim razvojem događajima, jesmo za raspravu, ali ne za, e, i za, e, ne i za rezoluciju. Gospodine Marija, se se vi htjeli javiti? Jednostavno bih htio reći da je prilikom prethodnog glasanja da sam e, glasao o onom prijedlogu ECR-a. Međutim, sustav nije funkcionirao. Moja e, glasačka kartica nije radila, pa molim vas da uzmete u obzir činjenicu da sam glasao za, ali da to nije uzete u obzir. Hvala lijepa, to ćemo unijeti u zapisnik i zamolit ćemo tehničara da e, provjeri ono što je zatražio e, kako se registrira vaš zahtjev. A sada glasamo o onome što je rekao gospodin Pitela. Gospodine Weber, izvolite. E, dopustite me, oprostite, ja bih nešto htio reći. Mi smo za raspravu, ali protiv rezolucije. Oprostite, sada ćemo glasati o zahtjevu gospodina Pitela. Dakle, rasprava sada, rezolucija u listopadu. Tko je za zahtjev gospodina Pitele? Molim, dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ovaj, mi to morati provjeriti elektroničkim putem. Elektronička provjera je otvorena. Radi se o zahtjevu gospodina Pitele kojim se traži da sada održimo raspravu u ovoj sesiji, a sljedeći puta, dakle u listopadu, da imamo rezoluciju. Zaključujem glasanje. Zahtjev je usvojen. Dakle, time ćemo produžiti raspravu do ponoći. Obavještavamo vas da e, nam vijeće po tom pitanju ne može zajamčiti, dakle ne može zajamčiti da će predstavnik vijeća biti tu u srijedu poslije podne. S obzirom na činjenicu e, da e, će ipak e, se moći naći da netko zastupa vijeće jer e, će to e, mislim biti moguće. Klub zastupnika GUE želi da se u četvrtak za vrijeme rasprave o minimalnim plaćama da se raspored toga toga e, te rasprave promjeni na utorak ujutro umjesto u četvrtak poslijepodne kada bi odbor za kulturu imao e, prijedlog. Molim da čujemo obrazloženje. Hvala lijepa. U četvrtak ujutro vodit će se važna rasprava o dva dokumenta odbora za zapošljavanje i to u trenutku kada će u Europskoj uniji, sada u Europskoj uniji imamo 30 milijuna nezaposlenih i 125 milijuna siromašnih. E, mislimo da usmeno pitanje odgođeno za četvrtak poslje podne ne bi bilo u redu i zato tražimo da o oba dokumenta raspravljamo tijekom jutra kako bismo istovremeno se mogli baviti uspjenim pitanjem poslije podne. Tko se zalaže za zahtjev gospodina Lopeza? Gospodin mislim, izvolite. Dragi kolege, radi se naravno o vrlo ozbiljnom pitanju. Ovime se bavimo, a u današnje vrijeme Europom hara kriza. Na milijune radnika radi i živi u vrlo teškim okolnostima. Mislim da zaista moramo učiniti sve kako bi je što veći broj ljudi bio e, u dvorani za to vrijeme. Tko želi govoriti protiv? Gospodin Kaza. Hvala lijepa. Jasno mi je da se radi o vrlo važnoj temi. Međutim, postoje izvješća ujutro koja su još puno važnija. Ne slažemo se s toga da ukinemo jutarnju raspravu. Mislim naime da bi četvrtkom poslijepodne dovoljno zastupnika trebalo biti na našoj sjednici. Ne zaboravimo da je četvrtak poslijepodne naš radni dan. Tko je za Prijedlog gospodina Lopeza, molim dignite ruke. Tko je protiv? Suzdržani? Morat ćemo to provjeriti elektroničkim putem. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Zahtjev je usvojen. Prema tome, u četvrtak ujutro započet ćemo sjednicu u 8 sati. U skladu s time promijenit ćemo i dnevni red. E, dakle, i izvješće o minimalnim plaćama bit će u četvrtak ujutro u 8 sati. A Usmeno pitanje će se naći na dnevnom redu u četvrtak poslije podne. Mislim da nije bilo nikakvih drugih zahtjeva vezanih za dnevni godine Obermar. Izvolite. Hvala lijepa. Htio bih spomenuti vrlo važan dan za Europu, dan kršćanske e, solidarnosti. Prije 203 godine Turci su opsjedali Beč i postojala je opasnost od turske okupacije i islamizacije. Mm, to su vidjeli ljudi na Balkanu i na jugu Europe kroz nekoliko stoljeća. I htio bih ovdje govoriti o vrlo hrabrim evropljanima koji su se bili digli na noge. Mnogi od njih su i poginuli i mislim da su zaslužili poštovanje. Zaista ne znam kakve to veze ima s dnevnim redom, kaže predsjednik. E, dragi kolega, vi obično vrlo dobro poznajete dnevni red. Mislim da ovo sada ka, govorite iz propagandnih svrha i zloupotrijebili ste ovaj trenutak. Prelazimo sada na raspravu o e, izvješću Langen u susret novom tržištu energijom. Sada riječ ima gospodin Langen, izvolite